poštovani kolege i kolegice ovime zaključujemo raspravu ovo je posljednja rasprava s premijerom šefom vlade o budućnosti europe mislim da je bilo jako važno za sve nas kao zastupnici Europskog parlamenta biti protagonisti ove pripremne faze ovog e, dijaloga o budućnosti Europe. Ja ću rezultate ove rasprave prenijeti 9. E, svibnja na sljedećem vijeću u Rumunjskoj. Koristim prigodu kako bih zahvalio svim zastupnicima koji su sudjelovali u ovim raspravama i e, zbog čega su te rasprave bile drugačije, žive. To je bila dobra inicijativa Europskog parlamenta. Mi smo pokazali da je Europski parlament srce demokracije. Zahvaljujem još jednom. Želim sve najbolje svima. Želim kvalitetnu predizbornu kampanju i sretan uskr svima. Uh, uh, Dragi kolege, dobro. Dobar dan, evo sad ćemo preći na glasovanje. Prije no što to učinim, imam jednu najavu. Gospodin David Borelli evo, će se pridružiti Aldeu od 17. travnja 2019. godine, a e, napušta e, nezavisnu skupinu. E, dakle, idemo s glasovanjem. Prva točka. Vidim da gospodin Budehoder traži riječ. Izvolite. Hvala. Hvala predsjedniče. Citiranje članaka 100 i 115 našeg pravilnika želim vas upozoriti na pitanje koje me koje je zabrinjavajuće za našu europsku demokraciju. Od početka ovog tjedna imamo e, politiku reklamiranja koja ugražava mogućnost Europskog parlamenta kao i europskih stranaka e, u odnosu na mogućnost reklamiranja u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, parlament, e, komisija i vijeće su napisali pisma gospodinu Niku Klegu i protestirajući protiv ove nove prakse. Međutim, do sada Facebook ne reagira. Mislim da je potpuno neprihvatljivo da privatne kompanije koje se nalaze negdje u Sjedinjenim američkim državama odlučuju o tome E, kako ovoditi europske izbore. To je arogantno i potpuno neprihvatljivo. Potpuno neprihvatljivo. E, Facebook pokušava diktirati našim institucijama, Europskom parlamentu i strankama koji imaju zakonit e, temelj za reklamiranje i e, kampanju u Europskoj uniji i Facebook je tako odlučio da to neće biti moguće, pa pozivam kolege da nam se pridruže i predlažem e, da europske političke stranke se udruže i da napišu e, otvoreno pismo gospodinu Zuckerbergu i da protestiraju i da zatraže da se odmah izmjene pravila. Hvala. Još dva zahtjeva za riječ. Izvolite. Gospođa Tununa Honenstein, imate minutu. Hvala, drage kolege. Mnogi od vas su me upitali zašto e, dijelimo ove žute narcise sutra e, ćemo ih e, također dijeliti u hodnicima. Mnogi od vas su ih već dobili. Poslušajte me samo jednu sekundu. 19. travnja to je je e, obljetnica e, ustanka u geto u Varšavi. Mi uvijek u Varšavi e, slavimo ovaj dan, obilježavamo ga ovim dakle narcisima, svi ljudi ih nose i molim vas da pošaljemo vrlo jasan signal svima da svi se sjećamo da smo ovdje kako se takve strahote ne bi ikada više ponovili. Hvala. Hvala. Primili smo na znanje. That was not a point of order. Dobro, ovo nije bilo na dnevnom redu, ali drago mi je da ste to spomenuli. A sada gospođa e, Pontovora, posljednji govornik, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Budući da je dosje Intea otpao s dnevnog reda, iskoristit ću ovu posljednju minutu da se zahvalim nakon 30 godina rada i suradnje u ovom parlamentu. Što se tiče pitanja trgovine, mnogo smo toga postigli zadnjih mjeseci i zadnjih godina. Kada sam ja počela, bilo nas je 12 država, sada nas je 28. Još nije bilo niti e, prave plenarne dvorane, a eto sada smo ovdje. I zato bih htjela zahvaliti mojoj pokrajini, Donjoj Saskoj i Njemačkoj, da ja kao e, osoba koja nije E, rođena u Njemačkoj je uspjela služiti Njemačkoj ovdje u Europi. To je prava europska priča i želim svojim nasljednicima sve najbolje u sljedećim godinama. Drage kolegice i kolege, možemo biti ponosni na ono što smo postigli ili svi zajedno ili jedni protiv drugih, ali mnogo smo toga postigli. Mislim da postoji i život poslije parlamenta, a vama svima hvala. Thank you, Hvala. I vama želim sve najbolje. I sada posljednji govornik, gospodin Castaldo, a onda glasovanje. Izvolite. Hvala. Ja bih htio spomenuti pravila 226 i 227. E, radi se o potpunoj izmjeni pravilnika. E, dakle, no imamo e, prijedlog e, koji, e, za koji se traži jednostavna manjina, većina, a radi se o prijedlogu koji nije dobio potpunu većinu. Radi se o vrlo važnim pravnim pitanjima koji daje veće diskreciono pravo. Dakle, koji su parametri koji je taj razlikovni e, karakter e, koji e, može odlučiti o političkoj orijentaciji. Ko odlučuje o tome je li to se ispoštovalo? Predsjednik parlamenta konsensusom, većinom kako, i kakva su posljedice u slučaju nepredržavanja i koji je pravni lijek? Nemamo niti jedan odgovor na ova pitanja. Ponovno, na kraju parlamentarnog e, mandata i na brzinu pokušavamo promijeniti pravila u odnosu na e, ova vrlo osjetljiva pitanja. Međutim, ovaj prijedlog ne samo da ostavlja otvorenim ta pravna pitanja, već ugrožava stvarno funkcioniranje demokratskog e, sustava ovdje. I ja vas doista molim da odbijete ovo i recite ne za tumačenja, recite da E, demokraciji. Hvala. Gospodin Castaldo. Imamo ovdje pravilnik. Ovdje neću citirati e, e, članak 22635. O tome će se glasati. Dakle, prva točka je upravo tumačenje pravila 32 stavak 5. Prvi podstavak Druga točka, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. I usvojeno je. A sada sljedeća točka, a to je izvješćenje gospodina Kora protokolu u sporazumu između EU i Danska o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil i sustava Eurodac. Dakle, ponovno otvaram uh, glasanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Sljedeće Nika izvješće, uspostava obzora Europa, utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje e, rezultata. Sada ćemo e, glasovati o cijelom e, ovom tekstu. Tko je za, tko je protiv, zajedno sa amandmanima, suzdržani, usvojeno je. Amandman 203, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim članak 3 stavak 2 točka b tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Sada članak sljedeći e, se ne razmatra. Zatim 205 e, za, protiv, e, suzdržani, odbačeno. Članak 3 stavak 2c E, za, protiv, suzdržani, usvojeno, a sada amandmani 207 za, protiv, suzdržani, odbija se, a sada idemo na 203 CP5 e za, protiv, suzdržani, usvojeno, sljedeći se ne razmatra, članak 6 stavak 1, e, izvolite, glasovanje otvoreno, zatvoreno. i ovo se odbija. A sada članak 6 stavak 7209 amandman. Izvolite. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno. I ovo je odbačeno. A sada amandman 203 CP6. Tko je protiv, tko je za? Suzdržani usvojeno. A sada 66 članak 6, oprostite, pogriješio sam, amandman 66 CP1, tko je e, za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. Sljedeći amandman 203 CP7D, 66 CP2D, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvojeno. Sada amandman 211, tko je za, tko je protiv, suzdržani odbačeno, a sada glasujemo u odnosu na 203 CP8, 71 CP1 usvojeno, recital 3, 212 amandman, otvaram glasanje, zatvaram. Ovo se odbija. Dakle, e, amandman 4.2.0.3.5.9. 203, koji je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. E, a sada e, glasovanje u odnosu na prijedlog komisije. otvaramo glasovanje, zatvaramo. Ovo je usvojeno. A sada Gospodin Eler, program za provedbu obzora Europa, amandman 299, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno, amandman 300, e, glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Odbačeno. A sada e, prijedlog komisije, otvaram glasanje, zatvaramo glasanje. Ovo je usvojeno. A sada na sada e, glasamo e, u odnosu na e, amandman 301. Glasovanje je otvoreno i ovo je usvojeno. Čestitamo. A sada izvješće Nikola Dantija, nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda. Dakle, ovdje imamo amandman 214, jedinstveno glasovanje. Izvolite, htjeli ste postaviti neko pitanje? Oprostite, nisam vas vidio, gospodine Zulo, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Poštovani izvjestitelju, dragi kolege, tražim da se naši amandmani izlasaju na temelju članka 59.3 e, poslovnika parlamenta. Uvođenje obveze da se na etiketi napiše izvor e, proizvoda doprinosi sigurnosti proizvoda i zaustavlja nelojalnu konkurenciju. U trialogu imamo važne e, pravila vezana uz proizvode, ali odobriti ovaj paket znači potpuno uništiti ovaj paket i kao što mi kažemo moramo imati zaštitu Made in. Made in je važna zaštita za radna mjesta i građana. Ovaj parlament je više puta e, obranio tu vrijednost i tražimo da to ponovno učinimo. Uh, Hvala. E, možda gospodin Danti želi odgovoriti. Izvolite minutu. Hvala predsjedavajući. Mi smo protiv ovog zahtjeva. Možda gospodin Zulo nije bio prisutan na trijalozima i nema percepciju poteškoća koje smo imali kako bismo došli do ovakvog dogovora nakon puno godina. Napokon ćemo moći imati nadzirano tržište, a ne kao danas tržište gdje imamo 32% igračaka koje nisu sukladne, 58% e, električnih uređaja koji nisu u skladu s pravilima s propisima. Mi smo marljivo radili na ovom tekstu. Tekst je dobio podršku gospodina Zula i njegovog kluba FDD-a i podršku talijanske vlade na vijeću. Pa ako je gospodin Zulu toliko stalo do toga i njegovom klubu, E, takvo pravilo o Mejdina, to može učiniti radeći na tekstu u vijeću i od ministra Dimaja može zatražiti da učini ono što je trebalo napraviti, ono što smo mi u našoj vladi napravili, dakle tražimo od vas da odbacite ovaj prijedlog. Dante. Hvala gospodine Danti, a sada idemo na glasovanje u odnosu na prijedlog Dakle, prvo amandmane tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbačeno. A sada 214. E, ovdje imamo e, glasovanje. Izvolite, otvoreno, zatvoreno. To je usvojeno. Dakle, e, u prvom čitanju je usvojeno, čestitam. A sada izvješće o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja. Ovdje imamo amandman 142, glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Usvojeno. Europski parlament je zaključio prvo čitanje, čestitam. A sada gospodin Dalton, bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU o zaštiti potrošača. Vidim da gospođa Tun traži riječ. Izvolite minutu. Nažalost, ova direktiva ne rješava ovo goruće pitanje dvostruke kakvoće proizvoda. Imamo čitav niz izuzeća koji proizvod, koje omogućuje da imamo isti proizvod različite kvalitete i e, potrošač je taj koji mora svaki put dokazati da e, je bio žrtvom nefer e, postupanja. Dakle, u ime 25 država članica koje su potpisale ovaj amandman koje E, brane dvojaku kvalitetu, molim vas e, da e, individualno glasujete o ovom amandmanu. Hvala. Ako imamo 30 zastupnika koji se slažu, molim vas da ustanete. Da, možemo reći da ste dobili potporu, pa ćemo i ovome glasovati. Oprostite, gospođa Dalton želi riječ. Izvolite, minuta. Gospodin Dalton, hvala. E, poštovani zastupnici, trebalo nam je jako puno vremena da se složimo i ovdje smo došli sada konačno do jednog konačnog dogovora oko kojeg su se svi dogovorili. Imali smo trijalog E, e, jako puno novih pravila o dvostrukoj kakvoći koje se bave ovim problemom koji imate. Bilo kakav novi amandman će jednostavno ubiti cijeli ovaj fail. Što znači da jednostavno e, ćemo time ubiti čitav jedan novi aki postignuće za potrošače i molim vas da date podršku kako bi ovaj novi zakon što prije ušao, stupio na snagu. Hvala. Evo, glasovanje se otvara. Zatvoreno. Odbačeno. Dakle, nećemo glasovati u odnosu na amandman 111. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. i to je usvojeno. Prvo čitanje je e, zaključeno čestitke gospodinu Daltonu. A sada e, transparentnost i održivost procjene rizika EU u prehrambenom lancu. Ovdje imamo e, jednostavno glasanje u odnosu na amandman 171. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvojeno. Dakle, zaključili smo prvo čitanje. Čestitamo. A sada e, Luis de Hrandes Pascual je o dodatnoj zaštiti za ljekove. E, vidim da gospodin Hrandes se želi uzeti riječ. Jesam li u pravu? Ne. U redu. Onda idemo e, s glasanjem. U odnosu na e, nacrt dogovora otvoreno je glasovanje, zatvoreno. To je usvojeno. E, želite li sada uzeti riječ? Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. E, ja ću biti kratak želim zahvaliti parlamentu na ovom rezultatu. Uvjeren sam da će ovo biti dobro za zdravstvo u Europi. Zahvaljujem izvjestitelju u smijeni, u, oprostite, u sjeni na dobroj suradnji. E, rad je bio doista konstruktivan. Došli smo do konsenzusa. Zahvaljujem svima također. Ja sam 15 godina ovdje radio i želim reći svim zastupnicima, bez obzira na klub zastupnika i osobno uvjerenje, meni je ovo vrijeme koje sam proveo tu bilo nešto posebno. Ja e, vjerujem u Europu, uvijek sam sanja o Europi i htio bih još e, zahvaliti svojim suradnicima. To je bio vrlo važan dio moga posla i posebno im želim zahvaliti na angažmanu, na lojalnosti. Aleksandra i ostali, hvala vam svima i doviđenja. De Gospodine de Grandes Pascual, želim vam sve najbolje i čestitam zato što smo zaključali prvo čitanje o vašem izvješću. Sada je izvješće gospodina Salinea, Svemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program. Povjerenica Bjenkovska želi uzeti riječ u ime komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala. Ovo je važan far koji pokaže našu namjeru da zadržimo i ojačamo poziciju kao druga svemirska sila na svijetu. U skladu sa pregovorima želimo reći pet stvari. Što se tiče konfiguracija uvedba, odbora i provedbenih akata, pristup svemiru, konfiguracija odbora i Kopernikus razvoj kao ključna zadaća agencija. Ovaj će se tekst predati službi Europskog parlamenta. Hvala. Hvala gospođo povjerenice. Kolege, sada nastavljamo s glasovanjem o amandmanu 2.30. Dizanjem ruku, tko je za protiv, suzdržani usvoje se. Amandman 2.29, poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 228. Podizanjem ruku za protiv. Suzdržani. Odbija se. Sada glasujemo o prijedlogu komisije imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam gospodine Salini. A sada nastavimo s glasovanjem. Izvješće Angelika Mlinar, program Digitalna Europa za razdoblje 2021-2027. Povjerenica želi riječ, izvolite. Hvala. Zahvaljujem predsjedavajući. Ovo glasovanje pokazuje nastojanje da prvi put provedemo e, digitalne kapacitete i stvaramo infrastrukture u strateškim područjima kao što su umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost e, i to će biti potpora digitalnom jedinstvenom tržištu. Komisija želi također reći da se ne slaže s izmjenama u pogledu e, transfera resursa koje su dijeljene državama članicama u podijeljenom upravljanju Time se poduzanju pitanja kompatibilnosti s drugim e, zakonodavnim prijedlozima, na primjer uredba o zajedničkim odredbama. Moramo osigurati horizontalni pristup ovom pitanju u pregovorima o sljedećem VFO-u za razmatranja zakonodavaca. Hvala. Hvala povjerenice. Nastavljamo s glasovanjem, podizanjem ruku. Amandman 206 za, protiv, Usvaja se. Sada glasujemo o prijedlogu komisije poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam gospođo Mlinar. Prelazimo sada na izvješće gospodina Gigolda, program fiskali za suradnju u području oporezivanja. Glasujemo o amandmanu broj četiri tekstu u cijelini. podizam e, ruku za protiv suzdržani usvaja se glasujemo o prijedlogu komisije poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se a sada idemo na glasovanje o izvješću Gerbrandi program za okoliš i klimatske aktivnosti live Povjerenica Bjekovska želi nešto reći. Izvolite, imate riječ. Hvala. Ovaj zakonodni prijedlog je, dolazi u pravo vrijeme u trenutku kad europski građani, pogotovo mlađi građani, E, prosvjeduju na ulicama i traže više angažmana za klimu i za klimatske promjene. Europske institucije e, trebaju pokazati svoje nastojanje kroz ovaj signal. Komisija želi reći tri stvari. Komisija žali da su zakonodavci odlučili zadržati logo life E, to je protivno horizontalnom pristupu da nemamo specifične logotipove u dugoročnom proračunu. Drugo, komisija smatra da nije dovoljno opravdan postupak analize e, klauzule o nedavanju mišljenja i osim toga ne bi trebalo dovesti u pitanje prerogativ komisije da se live program prezentira u sljedećem VFO-u E, i to trebaju uzeti u obzir zakonodavci. Hvala, sada glasujemo o tekstu. Amandman 105 CP1, podizajem ruku za protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 108, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 41, podizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 109. Podizem ruku za, protiv, suzdržani. Odbija se. Znači da glasujemo amandmanu 42 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 110. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 111. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Amandman 112. Podiznem ruku za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 105 CP4 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se amandman 113. Podiznem ruku za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 51 CP za. Protiv. Suzdržani. Odbija se 105 CP5 za, protiv, suzdržani. Usvaja se uvodna izjava 706. amandman. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 107. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se prijedlog komisije u cijelini. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam gospodinu Herbrandiju. Izvješće Weidenholzer i Hautala o programu Pravosuđe. Amandman 78 CP1 Podizim ruku za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 CP2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 CP3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 CP4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 CP5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 CP6 za, u dva dijela. E, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o prijedlogu komisije, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prije posljednjeg izvješća, to je posljednji put da ja vodim glasovanje, pa bih htio izraziti zahvalnost za posljednjih nekoliko godina kad sam bio potpredsjednik. Želim vam sve najbolje, pogotovo onima koji će biti kandidati na izborima. A svima ostalima želim sve najbolje onome što će raditi u buduće. Zahvaljujem kolege. E, aplauz je upućen vama. A sada glasujemo o izvješću gospođe Valero, program prava i vrijednosti, amandman 116, poimenično glasovanje otvoreno, zatvoreno. Odbija se tekst u cjelini, amandman 115 za protiv suzdržani usvaja se. Sada glasujemo o prijedlogu komisije poimeničnim glasovanjem. Otvoreno, zatvoreno. usvojeno. Imamo niz um, interparlamentarnih izaslanstava, imamo pitanje o tome Među um, međuparlamentarne izaslanstva, izaslanstva u zajedničkim parlamentarnim odborima, izaslanstva u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama. Imamo prijedlog odluke konferencije predsjednika, izvorni tekst podizanjem ruku. Tko je za? Um, Prvi stavak, točka B, e, redak peti. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o prijedlogu odluke. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Hvala kolege. Uskoro ćemo imati obrazloženja glasovanja. Molim sve one koji ne sudjeluju u tome da e, napuste dvoranu u tišini. Poštovani kolege i kolegice, molim sve da u tišini napuste dvoranu kako možemo nastaviti sa e, obrazloženjima glasovanja. Započet ćemo za manje od jedne minute. Uh, Još jednom molim sve da napuste dvoranu u tišini. Sada nastavljamo s obrazloženjima glasovanja. Najprije imamo izvješće gospodina Danike o uspostavi obzora 20 e, pravila za širenje rezultata. Prvi govornik, gospodin Majer, na jednu minutu. Gospođo Majer, samo trenutak, molim vas. Još jednom ću zamoliti sve da napuste dvoranu u tišini kako bismo mogli nastaviti sa obrazloženjima glasovanja. Gospođo Majer, izvolite, imate riječ. Hvala još jednom, gospodine predsjedavajući. Odljev mozgova, to eh, nismo uspjeli zaustaviti ovim financiranjem na temelju podataka iz sveučilišta Cambridge. Nije samo važno imati e, sredstva. Europska unija treba omogućiti međunarodnu suradnju, treba e, privlačiti najbolje znanstvenika. Obzor 2020 također znači da znanstvenici stvaraju prototipove i baterije koje će biti energetski učinkovitoste. E, imat ćemo znanstvenike koji pišu doktorate i oni će usavršavati nove tehnologije. Danas govorimo o obzoru Europi za razdoblje 2021. do 2028. To je nasljednik obzora 2020. Britanska vlada izgleda da samo djeluje na temelju politike i sata u sat. Ali mi u Europi moramo biti u obzoru Europa. Trenutna reputacija e, je za istraživanja koja su inovativna, ali znamo da reputaciju teško dobivamo, a vrlo lako gubimo. Hvala kolegice. Sljedeći gospodin Palmer na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Obzor stvarno čini razliku u mojoj regiji. Imamo e, jako puno sredstava koje daju podršku sveučilištima, 27 milijuna e, funti koje daju podršku tvrtkama u regiji kao i drugi programi financiranja Europske unije ti e, programi potaknuli su ekonomski razvoj i dali su potporu e, programima Britanska vlada treba sada zamijeniti ove programe financiranja i to e, funtu po funtu. Ništa drugo neće biti prihvaćeno. Ako možete naći milijarde za Brexit bez dila, onda možemo naći i sredstva za financiranje ovakvih programa. Ništa manje od toga neće biti prihvatljivo e, sva područja moje, pokrajine mogu dobati e, svoj dio sredstava u budućnosti i mi ćemo se za to boriti. Hvala gospodine Palme. Sljedeći Gospodin Deva na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Obzor 2020 bio je jedan od najvećih rezultata za istraživanja. I to, htio sam reći da su aktivnosti istraživanja u parlamentu takve bile u posljednjih 20 godina da su poticale istraživanja sredstva su bila samo nominalna. Želim zahvaliti na inovaciji i e, razvoju sljedeće osobe. Ingrid Grossu, Lynn Guy, Armon Edward Robinson and Daniel Howard. Oni su dali jako važan doprinos radu ovog parlamenta. Posljednjih 20 godina su surađivali sa mnom. Hvala. Hvala gospodine Deva. Sljedeći je gospodin Seinfeld na jednu minutu gospodine predsjedatelju. Horizont Europa je jako dobro ime. Odmah se vidi e, koji je cilj. Ujedinjena Europa, moderna Europa, konkurentna Europa koju će e, svi vidjeti kao aktivnog sudionika na svjetskom tržištu. Taj program je svakako dostojan naše podrške. I to ne samo e, u ovim stopama poticaja koje je definirala Europska komisija u određenim novčanim iznosima. E, kao što je rečeno, to bi trebalo dosegnuti 120 milijardi. Ima puno više još prednosti osim navedenih. Kao prvo, E, ovdje se podcrtava važna uloga malih i srednjih poduzeća. Primjerice, 70% e, takvih poduzeća dolazi upravo iz područja inovacija. U Europskoj uniji postoje zemlje koje imaju e, mnogo novca za inovacije, a opet imamo neke druge koje nemaju toliko, pa se time ovaj rascijep zatvara. Hvala gospodin Zahradi, na jednu minutu. Hvala što ste mi dali, hvala što ste mi dali riječ. Drago mi je što um, u svom posljednjem obraćanju u ovom parlamentu mogu pozitivno nešto reći za razliku od mnogih mojih prethodnih obraćanja kad mislim da sam s pravom kritizirao rezolucije i zakonodavne akte koje je usvojio parlament. Obzor je upravo vrsta programa koju bismo trebali podržavati ako želimo i dalje biti u korak sa e, znanstvenim istraživanjima i razvojem. Drago mi je što je uspostavljen ovaj program i nadam se da ćemo imati ambiciozan dogovor i kod financiranja nadam se da će sve ciljevi biti dostignuti. Želim osim toga reći da nakon odlaska Ujedine kraljevine od Europske unije Nadam se da će Ujedina kraljevina biti potpuno integrirana kako da se programi mogu i nastaviti i tamo zato što su oni naš partner u znanosti i razvoju. Hvala. Gospodin pospješil na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam sa mm, zadovoljstvom podržao ovaj sporazum jer sada svaki euro koji se investirao u istraživanje i razvoj je dobro potrošen euro i zato mi je drago što privremeni sporazum je sada dogovoren i drago mi je što iznosi koji će se investirati će se povećati. Drago mi je osim toga što mogu primijetiti da je protok novca e, veći, odnosno bolje specificiran. Imaćemo više ulaganja u borbu protiv klimatskih promjena, u zdravstvene tehnologije i e, druga važna područja. Ako Europa želi biti u korak s drugim dijelovima svijeta nije dovoljno koristiti nacionalni novac nego je važno također imati ovako europsko financiranje. Hvala gospodin Kaputo na jednu minutu. Hvala predsjedavajući. Nova uredba Obzor Europa predstavlja e, europski program za istraživanje i razvoj koji je najambiciozniji na svijetu. E, to je važan signal da 35% financiranja e, dodijelimo tehnologijama koje su u skladu s klimom. 25 milijardi eura na 100 ukupno u razdoblju 21 do 2028. godine. Slažem se sa specifičnim ciljima koji su jasno definirani kao što je dekarbonizacija u gradovima zbog koje trebamo u obzoru 20, smo trebali u obzoru 2020 koncentrirati na tematske ciljeve. Također je važno imati jedinstvenog referenta koje je komisija uočila kako bismo od laboratorija na tržišta stavili najvažnije tehnologije s visokim um, postotkom uh, uh, inovacije. I samo jedna negativna stvar, postignuti dogovor nije isključio fosilna goriva iz financiranja za istraživanja. U ime budućih generacija vjerojatno bi to bilo bolje da smo do toga došli. Hvala. Gospođa Kosta na jednu minutu. Oprostite, još jednom ispričavam se. Jako vas dobro poznajem, ali kako sam čitao, preskočio sam vaše ime. Gospođo Kosta, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajuće. Hvala. Odlična je vijest to što je odobren sa, čak i sa privremenim sporazumom Obzor Europa sa 120 milijardi koliko je bilo e, prijedlog parlamenta. Nadam se da će vijeće to poštivati. Radi se o financiranju u znanje, u inovaciju, u konkurentnost Europa i u inkluziju. Drago mi je zbog dvije stvari. Prvo, dobili smo uvrštavanje socijalnih i humanističkih znanosti u e, stup u globalnim izazovima i globalnu konkurentnost. Bilo bi čudno kad to ne bi bilo tu zastupljeno zajedno sa znanstvenim istraživanjima o raznim pitanjima. Drugo, Dobili smo, eh, a to je veliki rezultat odbor za kulturu, uključivanje tematskog klastera pod naslovom kultura, kreativnost, inkluzivna eh, eh, zajednica sa milijardom i pol, a 15% za kreativni sektor i puno više za novi oblak o kulturnoj baštini koji se bavi upravo kulturnom baštinom koja je bila sred težištem u godini kulturne baštine. Gospodin Hanan na jednu minutu. Hvala Gospodine potpredsjedniče, otkad ta ideja da političari i službenici su najbolji, najbolje osobe koje bi odlučivale kamo treba usmjeriti novac za financiranje istraživanja? Ja sam bio novinar prije nego što sam bio zastupnik i ne mogu se sjetiti e, ni jednog slučaja kad su takvi ljudi odlučivali da smo imali dobre rezultate. Imali smo porezne olakšice, promijenio se život ljudi, imali smo mobilne telefone koji su E, izmišljeni i e, stvoreni. Industrijska revolucija se dogodila zahvaljujući ljudima. E, tražili smo od onih koji su dobivali ovaj novac, a oni su po definiciji korisnici, da nam kažu koji je najbolji način da se koriste ova sredstva. Kad sam čuo E, ja sam za to da se troši novac za obrazovanje, ali kad sam čuo da neki zastupnici u ovom domu kažu da se e, uspjeh mjeri veličinom e, dobivenih sredstava, a ne uspjesima, pitam se kamo ide ovaj svijet. Hvala. A sada imamo obrazovanja glasovanja u vezi sa izvješćem gospodina Elera. Program za provedbu obzora Europa. Gospodin Hanan ima ponovno jednu minutu. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ovo je moj posljednji govor u ovom sazivu. Želim zahvaliti vama, vašem osoblju i prevoditeljima na pomoći koju su nam pružali u ovom zasjedanju. E, tri godine nakon referenduma o Brexitu u e, izborima Velika Britanija sada e, je pred apsurdnim događajem da će se ponovno držati europski izbori. Hvala. Sada imamo obrazloženja glasovanja o izvješću gospodina Dantija. Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda. Imam jednog govornika, gospođu Mici. Gospodine predstavajuće. Potrošači kupuju nove proizvode, kozmetičke proizvode i tada moraju biti sigurni da su to ispravni proizvodi, ali to nije sa slučaj. Mnogo puta proizvodi na tržištu su, e, imaju određene opasnosti. Jedini proizvodi koji se moraju naći na tržištu moraju biti sigurni, ispravni, bez obzira proizvode li se EU ili ne. Zato trebamo pravila za nadzor i sukladnost i za provedbu e, pogotovo za proizvođače koji su sukladni odnosu na postojeće norme. Europsko zakonodavstvo potrebno je kako bismo zaštitili potrošače kad kupuju proizvode koji mogu predstavljati određene opasnosti. Zato sam za ovo zakonodavstvo koje će poboljšati sigurnost za potrošače kad kupuju ove proizvode kako bismo imali pravednije jedinstveno tržište i više pravila kojima ćemo zaštititi zdravlje potrošača. Hvala. Hvala. Izvješće gospodina Daltona, bolje izvršavanje modernizacije pravila Europske unije o zaštiti potrošača. Prvi govorni gospodin Palmer na jednu minutu. Jedno od većih problema kod zaštite potrošača danas je E, problem kad e, kupovine interneta koje tvrtke koje kupuju proizvode i preprodaju ih e, po većim cijenama. U Jedinoj kraljevini trebamo nova pravila o tome, nove propise i koordinirani odgovor na europskoj razini. ovaj problem treba riješiti uvođenjem mjera koje će izbjeći ovu preprodaju i mm, traženje proizvoda na Google. E, jutros e, kroz Google e, sam pretražio ovakve proizvode i zato pozivam Europsku uniju, komisiju i parlament da se pozabave ovim problemom i da se u Europskoj uniji dođe do pravednijeg dogovora. Gospodine Palmer, hvala. Sada gospodin Pospišil. Hvala gospodine predsjedavajući. Nakon dugog okljevanja dao sam potporu ovom prijedlogu koji nije savršen što se tiče borbe protiv dvojne kvalitete hrane. E, amandman koji nije prošao borio se protiv te različite kvalitete i to se pokušavalo navesti kao e, nelojalna konkurencija. Nažalost, moj amandman nije prošao, zato mi je žao i rezultat je kompromis koji samo e, napola ide prema boljoj situaciji gdje Češka i druge države članice će imati proizvode iste kvalitete i pod istim nazivom. Ali ovakav kompromis nije dovoljan i nadam se da će u budućnosti novi Europski parlament i komisija se pozabaviti ovim pitanjem. kompromis nije dovoljan u budućnosti ćemo morati donositi e, bolje propise. Hvala. Sljedeće izvješće kolegice Juso, transparentnost i održivost procjene rizika Europske unije u prehrambenom lancu. Gospodin Šošnjerć ima riječ na jednu minutu. Certificiranje proizvoda ima smisla ako E, se je uz to vezana i odgovarajuća odgovornost. Naime, e, mogućnost da ih se tuži ako ne obave svoj posao kako treba, također je pitanje koje treba riješiti. E, pitanje je isto kako će se odraziti na potrošače ako netko pogriješi prilikom procjene. Postoje uvijek neke studije koje se onda koriste, a ponekad njihovi rezultati nisu posve jasni. Ponekad čak nema niti toga. Sve je to skupa prilično općenito. E, na papiru izgleda sjajno, ali e, zapravo nam ne govori ništa. Ne postoji dobra regulativa i zato sam ja glasao protiv toga. E. Hvala. Posljednje izvješće o kojima ćemo imati obrazoženja glasovanja je izvješće gospodina Grandes Pascuala svjedočba o dodatnoj zaštiti za lijekove. Prvi govornik, gospodin Farija na jednu minutu. Hvala, predsjedavajući. generički lijekovi koji se proizvode u jedno 400 tvornica u Europi. Je li moguće da ovo područje e, daje sve više mogućnosti uštede za sve? Ja sam glasovao za ovo izvješće jer mislim da ovo izuzeće će biti ključno za one koji proizvode generičke lijekove koji moraju ostati u Europskoj uniji. To su kvalificirane industrije. Na taj način povećavamo potencijal za Europu i jamčimo sigurnost tržišta, smanjujemo mogućnost e, rupa u opskrbi. Povećavamo također mogućnost iskorištavanja za treće zemlje i izvoz prema trećim zemljama za proizvode koji su proizvodene na temelju najboljih praksi kod nas, imajući na umu i zaštitu socijalnih prava. E, imamo i neke izuzeća za patente, ali moramo reći da nijedno pravo neće biti periodicirano kroz ovu izmjenu uredbe. Moramo e, industriju zadržati složnom kako bismo bili konkurentni u odnosu na ostatak svijeta. Industrija će biti predmetom ekonomskog rasta. Gospodin Kaputo, na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Nova uredba o svjedočbi za dodatnu zaštitu lijekova omogućit će novim farmaceutskim tvrtkama da se prošire u područja sa visokim rastom i stvarat će veći promet i nova radna mjesta e, trenutne norme nisu bile prihvatljive, europske tvrtke su bile izložene teškoj konkurenciji u odnosu na proizvođače izvan Europske unije koji nisu bili podvrnuti istim restrikcijama i morali su premještati svoje tvornice u drugim državama. Nove norme omogućit će proizvođačima generičkih lijekova i biosličnih lijekova unutar Europske unije da razvijaju generičku verziju ili biosličnu verziju lijeka koji je još uvijek pod zaštitom dodatne svjedodžbe i moći će izvoziti izvan Europske unije gdje je proizvodnja nije nikad postojala ili je istekla. E, cijela farmaceutska industrija će od toga profitirati i moći će biti prisutnija na tržištima gdje vrlo često pravila za zaštitu patenata elemenata se ignoriraju. Hvala. Uh, Hvala, evo zaključujemo sjednicu do 15 sati.